Dobar dan kolegi, ispričavam se što sam eh, kasnila. Rekla sam da se može početi sa sastankom, no evo imali smo neke nepredviđene odgode kašnjenja. Prije početka sastanka i teme prve prevoditelji su ponovno tražili da nam predoče svoju, da pročitaju svoju izjavu, tako da vas molim da stavite slušalice i poslušate izjavu prevoditelja svaki na svojem maternjem jeziku. Poruka usmenih prevoditelja. Danas je 21. dan naših industrijskih akcija. Uprava i dalje ne pokušava riješiti sukob, baš naprotiv, nakon 8 mjeseci razgovora s radničkim vijećem, glavni tajnik zauzeo još ostriji stav. Stoga nećemo dopustiti prekoračenja na današnjem sastanku. Hvala na pažnji. Okay, thank you very Hvala prevoditeljima. Čuli smo dakle da nema prekoračenja satnice, mi ćemo se toga držati. Dobro, možemo preći na prvi točku dnevnog reda, osvajanje dnevnog reda. Nema prijedloga izmjena, možemo li usvojiti dnevni red kao što je i predočen. Priopćenje predsjedateljice, druga točka, imam jednu dobru vijest. Molim da pozdravimo novu kolegu. Kao što znate, Pavo Varjanen napustio je Europski parlament i otišao u Finski parlament, što nisam znao dok nije otišao, tako da mu nisam, mogla nisam ga mogla ni pozdraviti. No, eh, Mirja Vekapera preuzima njegovo mjesto. Prošlog tjedna je to najavljeno ili prije dva tjedna. Tako da ne znam želite li reći koju riječ našem odboru. U svakom slučaju jako ste dobrodošli među nama. Predsjednice, dragi kolege, veliko je zadovoljstvo biti ovdje u Briselu. Ovo je moj drugi radni tjedan i biti zamijenili smo mjesto s gospodinom Vajrunenom. On je otišao u finski parlament, a ja sam došla ovdje prije ove dužnosti bila sam zastupnica u Finskom parlamentu 11 godina, tako da se već neko vrijeme bavim politikom, no ovo je doista novo iskustvo za mene i bit će mi veliko zadovoljstvo surađivati s vama. and Kao što čujete, jako ste dobro došli, naravno, teško je doći godinu dana prije zasjed, prije kraja saziva. To se meni dogodilo i <laughs> ja sam došla ovdje u parlament godinu dana prije izbora, dakle kad dođete svako, svakoga zna, surađivali se već godinama, no u svakom slučaju jak ste dobrodošli, naše osoblje i kolege na vašem su raspolaganju u slučaju da imate bilo kakvih pitanja. Veliko mi je zadovoljstvo svakako što ćemo surađivati. Dobro, prelazimo na točku treću, odobrenje zapisnika sa sjednica prethodnih sastanaka. Imate zapisnike 24. travnja, zajednički sastanak odbora FEM u svojim dosjeima. Ukoliko imate kakvih komentara, dajte to na znanje tajništu do kraja sastanka. Ukoliko ih ne bude, smatrat ćemo to usvojenim. Točka četvrta, usvajanje odluka i preporuka koordinatora. Isto se primjenjuje i na sastanke 16.5.19.6. Ukoliko imate kakve komentare, proslijedite to tajništu do kraja sastanka. Točka peta, obavijest odbora. od priopćenja komisije. Ima li komisija neka priopćenja, bilo da se radi o DG Eko ili Digi Devko. I jedni i drugi imate. Koji će se prvi očitovati? Gospodin iz Digi Devko. a prvi, izvolite. Hvala predsjedateljice. Evo samo kratka obavijest o postupku po Želim se obavijestiti kako smo 22. lipnja, prošli petak, e, komisija je konačno dobila odobrenje od vijeća za počinjanje pregovora s novim e, pregovorima e, zemalja AKP-a. Kao što znate, imali smo duge rasprave u tijeku, sada je to okončano, obavljeno i stvari se mogu, možemo početi s pregovorima. Dakle, imamo mandat za pregovore, odlično, to je dobra vijest. Vidjet ćemo kako će to utjecati našu rezoluciju i razgovarat ćemo o tome s povjerenikom sljedeći put kada dođe. A sada, gospodin François iz DJ koji ima obavijest, izvolite. Hvala. Ja sam Volkan Strajk iz DJ. Htio sam vas obavijesti, kao što to moj povjerenik rekao tijekom strukturiranog dijaloga u petom mjesecu, da je komisija usvojila komunikaciju o novoj policiji, o obrazovanju u žurnim situacijama i naglašen je utjecaj potrebe da se vraća djecu u obrazovanju, obrazovni sustav u hitnim slučajevima e, je dakle u kontinuitetu sigurne, inkluzivne i ravnopravne usluge obrazovanja sukladno sa agendom 2030. U izradi komunikacije imali smo jak pristup u komisiji u suradnji s drugim službama i potvrdili da je obrazovanje od ključnog značaja i za humanitarni i razvojni program. Imamo četiri ključna područja, prioritetna područja djelovanja. Prvo je jačanje sustava i partnerstava, za brzo učinkovito inovativno obrazovanje, drugo promoviranje pristupa inkluzije i jednakosti, treće zalaganje za mir i zaštitu i konačno podržavanje kvalitetnom obrazovanju za bolje ishode u obrazovanju. I zadnja stvar, ovaj nova, novi pristup e, bit će naravno e, e, imat će potporu financiranja, kao što je povjerenik to rekao, mi želimo da financiranje od obrazovanja dođe, dosegne razno od 8% ove godine s ciljem da ostvarimo 10% iduće godine. Hvala. A, dakle, ovo je komunikacija. Dakle, da li to znači da imamo neke promjene u politici ili se tu konsolidiraju stvari koje su već ranije dogovorene? Dakle, možda bismo trebali pozvati povjerenika da nam dođe to objasniti. Ovdje se radi o konsolidaciji i prvi put da imamo dokument e, o ovoj politici na papiru, ali u svakom slučaju objedinjujemo ovdje akcije koje se provode. Dobro, mi imamo izvješće u okviru e, razvojne politike o e, obrazovanju, tako da ćemo te informacije dostaviti izvjestitelju. Siguran sam da bi povjerenik Stiljanides mogao doći govoriti o tom novom političkom okviru. Dobro, najviše hvala. Sada prelazimo na točku šestu. Iskoristavanje potencijala globalizacije, trgovinski aspekti. Imamo nacrt mišljenja za odbor INTA u lipnju 2017. Imali smo dakle izvješće na ovu temu, a u rujnu u smo se bavili dakle ravnoteženom politikom. Inta imao izvješće i Kristijan Dan Preda ima mišljenje koje će uraditi i predstaviti, ali nažalost nije tu. Dakle, Bogdan Venda, Venta će govoriti u njegovo ime. Hvala predsjednice, ja ću govoriti u ime gospodina Prede koji nažalost nije mogao nazočiti našim sastanku odbora 9. Gospodin Deva se ispriča što nije mogao doći na današnji sastanak, ali jako ga veseli što ćemo moći raditi na ovoj važnoj temi i predstaviti prvobitni nacrt naš, mišljenja našeg odbora kolegama. Dakle, iskorištavanje potencijala globalizacije jako je važno ne samo za EU i države članice kao takve, već i za naše partnere u zemljom razvoju. Dakle, svakako moramo surađivati i raditi na iskorištavanju maksimalnog e, potencijala globalizacije i smanjivati negativne utjecaje ne samo za nas, već ispoštovati preuzete obveze prema zemljama u razvoju. Što se tiče pozitivnih potencijala globalizacije, trebamo osobito uzeti u obzir činjenicu da ciljevi održivog razvoja nisu dovoljni da se zadovolji potrebe. Privatni sektor će imati svoju ulogu u tome svemu i nacrt mišljenja koji vam se predstavlja e, odražava mišljenje našeg e, odbora, a to je da suradnja privatnog sektora treba e, ispoštovati zajedničke ciljeve vrijednosti i razvoja. Što više u ovom mišljenju se naglašava potrebu da Unija jača ljudska prava putem svojih politika i svog rada. Ovo se ide u istom smjeru kao ideje koje je predstavila komisija e, u svojoj komunikaciji iz rujna 2017. s naslovom uravnotežene progresivna trgovinska politika za e, iskorištavanje potencijala globalizacije. Zato je sve, ovo od ključnog značaja da imamo e, društvene, radne i okolišne standarde koje će biti ispoštovani osobito vremenima kada se dovodi u pitanje multilateralno, multilateralne odnose, važno je da svi imamo na umu da je ovo najadekvatniji način da se ostvari i iskoriste potencijali globalizacije. Izvjestitelj gospodin Preda podsjeća da ponekad postoje tendencije da trgovina i razvoj budu suprotstavljeni drugima, no tome ne bi trebalo biti tako. Naravno, trgovina ne smije biti percipirana kao <laughs> cilj sam po sebi, no e, za izvjestitelja ukoliko ta politika bude sukladna ciljima obnovljivog razvoja, ona može u e, uveliko pomoći. Tako dakle, s obzirom da je gospodin Preda stalni izvjestitelj e, za kohezijsku politiku za razvoj, on inzistira na ovim važnim preuzetnim obvezama Europske unije kako bi se uzelo u obzir ciljeve razvoja i razvojne suradnje u svim politikama koje se mogu ponuditi državama u razvoju. Posljedično tome Europska unija treba ocijeniti utjecaj trgovinskih politika na zemlje u razvoju. Još dvije stvari su spomenute su u mišljenju gospodina Prede. Prvo, tiče se gospodarskih i partnerskih sporazuma koji mogu biti percipirani kao važni instrumenti za promociju e, razvoja e, putem trgovine ukoliko popraćeni adekvatnim mjerama, a drugo mainstreaming digitalnih tehnologija i usluga u razvojnim politikama Europske unije. Europski klub zastupnika Europske pučke stranke radi na digitalizaciji razvoju, sudjelovanje povjerenice Gabrieli. U svakom slučaju podržavamo ovo i dodatna ulaganja kako bi se potaklo digitalnu infrastrukturu. Gospodin Predas, veseli se suradnje s izvjestiteljima u Sjeni. S obzirom i mogućnosti da se unaprijedi tekst e, posredstvom amandmana. S obzirom na ograničenje broja riječi, e, on se nada da će e, se to moći riješiti putem amandmana i također treba se pozabaviti pitanjima izbjegavanja plaćanja poreza i utajenom poreza i drugima kao što su vanjski plan ulaganja Europske unije. Hvala najpša. Hvala vama, imamo neke od izvjestelja u sjeni ovdje. Prva je Šlajn u ime socijalista i demokrata. Hvala predsjedateljice, hvala vam gospodine, hvala gospodinu Predi, ali hvala gospodinu Venti koji ga zastupa. Ovdje se radi o jako važnom mišljenju za koje mislim da treba biti jako globalizacija, iskorištavanje potencijala globalizacije, iskorištavanje gospodarskog rasta i razvoja. Jako je važno, ali istovremeno je izazvalo velike izazove kao što su sve veće nejednakosti između zemalja i unutar zemalja. Moramo spostarati da redistribucija i distribucija dobara bude dobro zajamčena između naroda i nacija, utemljena na rastu, inkluzivna ciljevi održivog razvoja moraju biti ispoštovani i mora se raditi na iskorenjenju e, siromaštva. Ciljevi održivog razvoja nisu dovoljni da se zadovolje potrebe razvoja sami po sebi. Moramo u EU pojačati E, svoje financijske obveze za Aid for Trade, dakle pomoć za trgovinu, osobito kada se radi o najslabije razvijenim zemljama. Što više privatni sektor treba dati svoj doprinos u ostvarenju agende za 2030. i zajamčiti punu transparentnost i poštovanje ljudskih prava. Trebamo imati popratne mjere, e, među kojima je financijski sporazum kako bi se proveli e, ugovori, klauzule ugovora iz, e, za razvoj, moramo zadovoljiti standard zaštitu okoliša i društvena pitanja. Moramo imati puno sudjelovanja organizacija civilnog društva, partnerskih država u pregovorima i provedbi budućih e, trgovinskih sporazuma. Zemlje u razvoju, osobito afričke zemlje, i dalje su marginalizirane u svjetskom kontekstu i moramo podržati stvaranje stvarnog eh, unutarnjeg afričkog tržišta i ostvarenje njihovih eh, ambicija u tom kontekstu. Također trebamo maksimalno eh, maksim, trebamo podržati jačanje europskih kapaciteta i jačanje njihove konkurentnosti i sudjelovanje u globalnom tržištu s Svake godine se izvlače ogromna sredstva iz Afrike financijskim tokovima, bilo se radi o utaj za izbjegavanju plaćanja poreza i to je ekvalenta ukupnih e, ukupnog iznosa financija za ciljeve održivog razvoja. Dakle, a tu su i naša poduzeća. Dakle, moramo poraditi na tim pitanjima. Naše amandmani na ovaj prvi nacrt uh, e, iće u navedenom smjeru. Dakle, veselim se konstruktivnoj suradnji s izvjestiteljima i svim izvjestiteljima u Sjeni. Najviše hvala. Marija Hojbuh, izvjestiteljica u Sjeni u ime Zelenih. Hvala vam lijepa. Hvala i Danu Predi na ovom dobrom temelju kojeg sad imamo kod ovog mišljenja. I mi zeleni ćemo također još ojačati neke točke i tu i tamo može još nešto i nadopuniti a možda ćemo malo pokušati promijeniti i smjer tog dokumenta. To ćemo vam pokušati da naglasim nekoliko točaka. Za izvjestitelja je vrlo važan, privatni sektor kada se radi o provedbi programa za 2030. godinu. Ali tu nam treba i referenca na ugovor UENA o gospodarstvu i ljudskim pravima. To treba natuniti s time kako bi se uklonila ta asimetrija između ulagača i privatnog sektora koji imaju mnoga prava, ali nemaju mnogo obveza i dakle ostalih kako bi se ta simetrija malo ublažila. To je nešto što se treba promijeniti. A deve treba isto tako jasno reći da je za e, ugovor na razini Ujedinih naroda i to treba uključiti također na odgovarajući način u naše izvješća. Imamo tu i pomalo situaciju koja je fragmentirana vezano s to kako sklapamo trgovinske sporazume i stoga mi je vrlo drago što je izvjestitelj naglasio da nam je potreban multilateralizam. To je nešto što zastupamo i mi zeleni i to vrlo snažno. Kroz eh, mnoga bilateralna, kroz sporazume, kroz eh, takve dokumente oslabljujemo svjetsku trgovinsku organizaciju te s time onda i ublažavamo negativne posljedice na države u razvoju. Ti bilateralni trgovinski sporazumi često se negativno odražavaju na partnere i ne iskorištavaju se na taj način prednosti propisa s razine svjetske trgovinske organizacije, te propise se s time onda pokušava zaobići i to mi je drago što se ovdje naglašava. Zatim mislim da države u razvoju, a to je slično onome što je rekla već i Eli Schlein, trebaju imati više manevarskog prostora kako bi razradili vlastite strategije u razvoju, kako bi odredile vlastite prioritete i kako bi bolje oblikovali vlastite mogućnosti. Primjerice što se tiče proizvodnih kapaciteta koje treba izgraditi u poljoprivredi recimo ili isto tako i kada se radi o poticanju lokalne poljoprivrede, tu treba im dati više manevarskog prostora. Pravila VTO-a za države u razvoju predviđaju posebne propise, posebne tretmane, ali operacionalizacija tih e, propisa to je nešto što treba poboljšati. I onda na taj način možemo državama u razvoju stvoriti više prostora za djelovanje. A to je upravo ono što im je potrebno kako bi e, proizveli diversifikaciju svoje ekonomije i u tom smislu ćemo podnijeti amandmane. Možda još kratko nešto o održivom razvoju. Izvjestitelj je uključio i to poglavlje u dokument, to je nešto što izuzetno pozdravljamo. Posebice namjeru komisije da kod trgovinskih sporazuma e, postavi jasna poglavlja o održivosti. To je isto tako nešto izvjestitelj pozdravlja i tu se u potpunosti slažemo. Vrlo je važno da odredbe budu obvezujuće koje stoje u tim poglavljima. Treba zatim uspostaviti sustavu nadzora i u svakom slučaju ako dođe do nepoštivanja tih odredbi, onda nam je potreban i mehanizam sa sankcijama e, koji će doista i polučiti rezultate. Sigurnost opskrbe hranom, to je nešto što je meni vrlo važno, nestabilnost u cijenama, nestabilnost na tržištima, otvaranje tržišta, to je nešto što za mnoge skupine stanovništva u državama razvoju može ugroziti njihovu sigurnost opskrbe hranom i zbog toga tu već Svjetska trgovinska organizacija daje određenu fleksibilnost na području e, poljoprivrede tim državama, te je sada važno da pomoću e, sporazuma o slobodnoj trgovini poput sporazuma EPE e se to ne podriva. Tu je nešto gdje moramo ojačati situaciju država, ne oslabiti ju. I upravo tu bi Europska unija u smislu dosljednosti svojih politika sa razvojem um, izrađivati svoje sporazume o trgovini kako bi države u razvoju mogle proširiti svoju proizvodnju hrane, kako bi mogle diversificirati svoju proizvodnju i zaštititi isto tako neka područja koja su za njih važna i mislim da je od izuzetne važnosti e, to da to još uključimo u izvješće. Još jednom zahvaljujem izvjestitelju i kao što sam već naglasila, podnijet ćemo odgovarajuće amandmane. Najpše hvala da se netko drugi od kolega želi javiti za riječ, evo ne vidim da se itko javlja. Imamo Digitrade. I devko koji su prisutni tu. Ne znam da li želite nešto dodati raspravi Axel Pužan iz Maisonneuve ili Žilikaš iz Digitrade. Dobar dan. Ja sam iz DigiTrade, hvala na ovoj zanimljivoj raspravi i mišljenjima koja ukazuju na pozitivni utjecaj na iskorjenjivanje siromaštva. Samo da pojasnimo kada se govori o popratnim mjerama za IPA i digitalno laganje u globalnom jugu, napori komisije su usmjereni ka provedbi IPA projekata i održivi razvoj i mi u našim projektima imamo za cilj da, da se uspostavi proaktivna sinergija u okviru programa Aid for Trade i drugim schemama. Hvala. Hvala, predsjednik Devko, izvolite. Hvala, predsjednice Axel Domezonar iz DigiDevko. Dakle, želim naglasiti ovo što je rekla kolegica. Dakle, imamo novu komunikaciju Europske komisije o programu Aid for Trade iz e, studenog prošle godine koji je predstavljen e, prije par mjeseci. Mislim da je to važan dokument u ovom u kontekstu ove rasprave, utoliko što ima dva glavna cilja. Jedan od njih e, jest da se bolje koristi pomoć za razvoj, to je jedna trećina naših cilja za e, e, održivog razvoja i trgovinske mogućnosti i obveze, tu su i IPA i GSP isto tako obuhvaćeni. I za cilj imamo također bolje iskoristiti pomoć za trgovinu Aid for Trade, kako bismo pojačali proizvodne kapacitete prvenstveno najmanje razvijenih e, zemalja kako bi mogli izvući najveću korist od trgovinskih preferenci jer naravno ako nemaju čime trgovati onda ne mogu ni iskoristiti te mogućnosti. Dakle, ovo je cilj naša komunikacija, ažurirane strategije Europske unije koja se primjenjuje ne samo na Europsku uniju, već i na države članice i imajući na umu temu iskorištavanja potencijala globalizacije i, bor i smanjenja nejednakosti među državama i unutar samih država. Dakle, s ovom politikom vrijedi e, raditi i nju treba spomenuti jer može biti od pomoći. Hvala. Hvala vama. Da li vi želite dodati nešto, Bogdane? Ne, to će, time će pozabaviti naš izvjestelj, gospodin Predaj, kao što je rekao u tekstu, mi imamo neke odredbe, ponekad je nemoguće sve spomenuti u ovakvim izvješćima. No, u svakom slučaju uzet ćemo u obzir sve prijedloge različitih izvjestelja u sjeni. Toliko hvala. Hvala vam. Dakle, rokovi za amandman i za mišljenja su srijeda 22. lipnja 11. sati, a glasat ćemo u kolovozu nakon ljetne stanke. Najviše hvala. Sada imamo neke goste, govornike kojima ćemo dati riječ. Radi će se o sedmoj točki dnevnog reda, o velikom dogovoru a također vam želim reći da e, su nam prevoditelji ostali neke informacije e, koji se tiču njihovog sukoba s upravom, tako da ćete imati te informacije. Isto tako od DJ smo čuli da je komisija objavila svoju novu komunikaciju o obrazovanju u hitnim situacijama i gdje je prvi put predstavljena europska politika o obrazovanju u hitnim situacijama. Dakle, hvala vam što ste vršili zadnjih godina pritisak i istrajavali na radu na tom pitanju. Hvala. Okay, we're going to item 7 now. U redu prelazimo na točku broj 7, a to su zaključci iz godišnjeg sastanka potpisnika velikog dogovora sa svjetskog humanitarnog sastanka na vrhu održanog 2016. godine. Taj veliki dogovor e, dogovoren je na sastanku na vrhu o humanitarnom radu 2016. godine. To je e, sporazum kojeg je potpisalo 18 e, najvećih donatora na svijetu i 14 služitelja humanitarne pomoći sa ciljem da se e, da više sredstva u ruke ljudi koji su potrebi. Od tada je još i više država to potpisalo. Kada sam ja čula pojam veliki dogovor, onda mislim ćemo ono da je to vrlo neobičan pojam za instrument pružene humanitarne pomoći i nisam shvatila e, čemu se tu radi. To zvuči kao neko, neko sniženje kada nešto kupujete. Možda ćemo sada dobiti ne samo nove informacije, već i zapravo i temelje vezano s to što trebamo promijeniti, što je to opći veliki dogovor i zašto je on važan. S nama su Enrique Trautman, voditelj odjela za razvoj političkih mjera i regionalnih strategija, broj u upravi EKO te Magali Murlon koja je koordinator programa u mreži Voice, u mreži humanitarnih udruga civilnog društva. Dakle, prvo ćemo čuti nešto od komisije, a zatim nešto od jedne udruge civilnog društva da shvatimo što zapravo taj veliki dogovor znači. Izvolite, gospođo Trautman. Hvala, dobar dan vašim zastupnicima i svim kolegama koji su ovdje sasutili nešto o velikom dogovoru, a slažem se da je to malo neobičan pojam i nije izvan govornik engleskog jezika. Mislim taj pojam je možda i zbog toga toliko neobičan. Možda da samo da nekoliko prvo poznatnih informacija. Dakle, veliki dogovor je jedan od tri dijela E, panela na visokoj razini o humanitarnom financiranju koji je objavljen u siječnju 2016. godine prije svjetskog humanitarnog sastanka na vrhu i s čime se istraživalo kako se može poboljšati humanitarno financiranje po pitanju naših aspekata. E, jedno se, kod jednog se radilo o tome da trebamo ustupati manje humanitarne pomoći u svijetu jer to više neće biti toliko potrebno. Ali evo, mislim da ne pretjerujem kada kažem da je to potpunosti propalo i da zapravo vidimo da sada imamo još i više potrebe što se tiče humanitarnog rada, ali uglavnom to je bio sasvim dio tog izvješća panela sa visoke razine o humanitarnom financiranju. Zatim jedan drugi dio e, ticalo se toga da se proširi e, temelj e, donatora, dakle da se izađe iz onog okvira tradicionalnih donatora humanitarne pomoći. To isto tako ne ide trenutno tako toliko dobro. I po prvi put Prošle godine je zapravo opao udio onih nekonvencionalnih donatora i sada se ponovno vraćamo na one tradicionalne, na Europsku uniju, na države na Kanadžane. Zatim isto tako arapski donatori sada stagniraju, neki od njih još dosta ustupaju finanskih sredstava, ali drugi manje. Isto tako se misle tu uključiti privatni sektor, eh, prije svega područje osiguranja, kada se radi o otpornosti na nadolazeće katastrofe. A zatim još jedan dio toga je dakle bio taj veliki dogovor koji se treba, koji pogledati kakva je učinkovitost humanitarne pomoći i što se može učiniti da to bude više organiziranije. Veliki dogovor ima 10 različitih projektnih aktivnosti sa 51 obvezom sveukupno. I to je jedan od izazova koje imamo sada dvije godine nakon potpisivanja velikog dogovora koji je potpisan u Istanbulu na svjetskom humanitarnom sastanku na vrhu u svibnju 2006. godine. 32 potpisnika kao prvo, dakle imamo tu smo imali velike države, velike donatore, neka omreženja, udruga civilnog društva, e, Crveni križ i tako dalje. Sada imamo 59 potpisnica i udruga civilnog društva, e, dakle lokalne organizacije, takozvanog globalnog juga koji su se također pridružili ovome. Ono što se zapravo događa, i to se dogodilo i u Jorku prošle godine, je da imamo godišnji sastanak velikog dogovora i nakon tog godišnjeg sastanka sve potpisnice same procjenjuju sebe i izrađuju izvješće o tome kako su eh, one bile uspješne što se tiče provedbe obveza, ali dodatno uz to svake godine imamo jedno nezavisno izvješće o provedbi velikog dogovora i to je zapravo jedno doista revolucijsko sredstvo jer često imamo e, procese u humanitarnom sektoru koji uopće nemaju takvu jednu vrstu nezavisne procjene uspjeha, a to je vrlo korisno. To je na internetskoj stranici e, velikog dogovora, to je izvješće koje je upravo objavljeno. Institut e, odije to objavio to je vrlo dobro štivo i to vam daje pomalo ideju o tome kako stojimo s time. Možemo vidjeti da je na nekim područjima situacija dobra što se tiče nekih podprojektnih aktivnosti, a da su druga područja više obilježena izazovima. Što se tiče primjerice pružena pomoći u obliku gotovine, to je nešto što komisija gleda na skeptičan način. To je nešto što smo se doista sve više i više ulagali prošlih godina. U okviru glavne uprave bili smo više puta ovdje i isto tako smo davali informacije drugim dionicama da shvate kako se to odvija. Na odgovor na krizu u Siriji, u Lebanonu i Jordanu, u okviru našeg instrumenta za Tursku, takva vrsta pomoći je postala sada zapravo glavna e, vrsta načina pružanja humanitarne pomoći, te smo 35% sveukupnog proračuna prošle godine e, upravo potrošili na tu vrstu pružne pomoći u obliku gotovine. Zatim se radi na transparentnosti. Europska komisija sada iznosi e, u okviru baze podataka JATI ukupno financiranje i imamo i više višegodišnjeg financiranja. Jedan od glavnih zahtjeva sa svjetskog humanitarnog sastanka na vrhu je to da nam je e, potreban drugačiji način financiranja i kada se radi humanitarnoj pomoći ne možemo nastaviti sa onim načinom koji smo postupali do sada, iz godine u godinu, što znači da sada 15 do 20% ugovora čine višegodišnji ugovori u 2018. godini. Pokušavamo taj broj još i podići ali ima i nekih krovnih e, problematika pomoću e, poput preklapanja ili poveznice između humanitarne pomoći i pomoći u razvoju. Tu se dosta toga odvija. Vjerujem da znate za neke pilot projekte, neke radionice koje su organizirale države članice, koje su pisane na terenu, urede iz glavne uprave EKO i drugi u onih šest e, država članica koji su udjeli u tim pilot projektima. Dakle, tu se dosta toga događa teže je kada se radi o lokalizaciji, dakle sada prelazim na one slabije točke. Cilj je bio taj da se do 2020. godine 20% sveukupne humanitarne pomoći provodi putem lokalnih dionika, dakle što izravnije moguće što nije točno jasno što to znači, no većina donatora su dosta odvojene još od toga. Kod nas radi o tome da pravna osnova za e, ustupanje humanitarne pomoći nam ne dopušta da e, surađujemo direktno sa takvim lokalnim tijelima, ali smo povećali udio onih e, dionika gdje radimo samo putem jednog posrednika, dakle putem jedne udruge civilnog društva, a ne da radimo preko Ujedinjenih naroda, preko još jedne udruge civilnog društva i onda tek sa lokalnim tijelom. Dakle, tu još trebamo moramo dosta raditi na tome. Komisija je financirala dosta e, projekata vezano uz e, izgradnju kapaciteta, gdje smo radili na izgradnji odgovarajućih financijskih strategija pomoću kojih onda ta tijela mogu izravno donatora zatražiti novce u budućnosti. I zatim još jedna projektna, projektna aktivnost tiče se procjene potrebe, to je jako izazovno na tehničkoj razini smo dosta toga već napravili, ali na političkoj razini dalje imamo tešku, situaciju. Zapravo smo još uvijek u situaciji gdje svaka humanitarna organizacija, bilo da se radi u jedinim narodima, Crvenom križu ili udrugama civilnog društva, izrađuje vlastitu potrebu, procjenu potrebe i zatim eh, onda zatraži određen dio financijskih sredstva od donatora, a donatorima je vrlo teško odlučiti kako da dodijeli ta sredstva i sada vidimo da nam zahtjeve prištižu sa svih strana i moramo uravnotežiti e, odgovor na Siriju, e, situaciju u Turskoj, situaciju s Rohinđama i tako dalje. Sve te međunarodne kontekste. Vrlo je teško donijeti tu odluku što nam je prioritet ili kako da ravnomjerno raspodijelimo novac. Stoga bi ta projektivna aktivnost vezana uz procjenu potrebe trebala biti ta koja će nam svemenom dati um, bolji prioritizirani pregled nad cijelim sustavom, da možemo onda lakše odrediti prioritete i kao što ste spomenuli, to bi onda moglo u nekom kontekstu značiti obrazovanje u hitnim situacijama ili jednostavno spašavanje života u drugim kontekstima. Ali tu je vrlo teško uspostaviti ravnotežu. Možda da sada e, uskoro zaključim, da kažem kako mi procjenjujemo taj proces za sada. E, sastanak od prošlog tjedna u New Yorku pokazao je da taj proces i dalje je dosta dinamičan i da je, se dalje smatra alatom za e, promjene. I vidimo da je dosta, do dosta promjena je došlo pomoću velikog dogovora i do cijelog tog procesa e, vezan uz konstantno izvješćivanje što nas na neki način podsjeća na te teme, da ih ne zaboravimo. No vidimo neke izazove kada se radi u tome da uspostavimo odnos troške učinkovitosti toga. Agencija, ali mi sami imamo dosta problema s time da kažemo recimo ako pređemo sa jednog oblika pomoći na oblik pomoći u gotovini, koliko onda tu štedimo novca i kako utječemo na, na cijelu reakciju. Dakle, još nam nedostaju pokazatelji i neki E, narativ s kojim možemo izaći pred europske porezne obveznike i reći eto, ovo su naši rezultati, ovako smo poboljšali ustupanje humanitarne pomoći. I to je zapravo e, onaj sljedeći korak pred nama. Nešto što je vrlo važno Europske komisije je to da ako primjerice velikim UN-ovim agencijama koje financiramo damo više fleksibilnost, onda želimo da se ta fleksibilnost prenese i na tijela nakon toga. Dakle, nema smisla da glavna uprava EKO unaprijed e, manje sredstava obilježi s određenom namjerom ako onda UN-ove agencije prema lokalnim agencijama to učine. Znači tu se onda gubi ta učinkovitost prema dolje i to je nešto što moramo i dalje razmatrati. Što se tiče pokazatelja koje Europska komisija koristi kada mjeri učinkovitost umetne pomoći, možda znate da sada jako koristimo te pokazatelj koliki udio novca doista dolazi do samih korisnika na terenu. E, s time smo krenuli u okviru Turske i SSN-a, a ideja je bila ta da što više novca dođe do korisnika, da će biti bolji učinak djelovanja. Dakle, što imamo manje fiksnih troškova, to je zapravo financiranje učinkovitije. I sada imamo odjele u Turskoj ili u Lebanonu o 85-15 e, otprilike. Mislimo da je to dosta velik uspjeh. Sljedeći koraci na sastanku prošlog tjedna se izradilo nekoliko zadaća za upravljačku skupinu koja nadgleda taj rad, uključujući i e, gospođe Georgijeve koja je bila neko član panela i sada je ona najminentnija osoba. Dakle, radilo se o tome da se vidi točno kako funkcioniraju projektne aktivnosti, što vodi nečemu, što ne i da se radi na toj političkoj razini, da taj proces e, zadobije dosta elana kako bismo onda mogli različitim jedinicama pokazati da osim ovih određenih e, omjera postoji doista učinkovitost. U jednom trenutku ćemo morati vidjeti kako se konkretni rezultati na terenu, gdje veliki dogovor nije nužno još postignuo sve što može, a sa strane komisije ćemo pokušati integrirati ta razmišljanja u onu raspravu koju sada počnemo voditi o višegodišnjem okviru, o reviziji odnosa glavne uprave EKO sa provedbenim partnerima, što se sada kreće, to ćemo do početka iduće godine negdje zaključiti i nadamo se da ćemo moći izvesti neke zaključke iz velikog dogovora te iskoristiti to u nadolazećim raspravama. Hvala, sada bih zaključila i predala bih riječ Magali. Hvala, vrlo sveobuhvatan pregled, a sada prelazimo na Magali Mulon iz udruge uh, civilnog društva Voice koje predstavljaju humanitarne radnike na terenu. Hvala gospođo predsjednice na pozivu, zahvaljujem gospodinu Gereru Salomonu na tome što je bio naš eh, glas i što je dijelio naše stajalište u velikom dogovoru. Prije nego što pređem na veliki dogovor, za one koji ne znaju što je Voice, mi smo u mreža humanitarnih udruga civilnog društva sa sjedištem u Europskoj uniji. Trenutno imamo 86 udruga u našoj mreži. Većina njih su partneri glavne uprave EKO i zajedno primaju većinu financiranja koje glavno preko isplaćuje izravno drugom civilnog društva. Dakle, kao što smo čuli, veliki dogovor je 56 obveza koje su, koje bile na 10 projektnih aktivnosti. To je vrlo inovativan projekt zato što je okupio glavne humanitarne dionike, sve ih je stavio na jednaku razinu i tih preko 50 obveza oblikovano je oko deset tematskih područja. A iz perspektive udruga civilnog društva drago nam je da vidimo da imamo tu s jedne strane donatore koji su se obvezali na neke velike obveze, da će manje unaprijed uređivati namjeru financiranja, da će harmonizirati eh, obvezu izvješćivanja, a da s druge strane imamo provedbene agencije, dakle prije svega agencije Ujedinih naroda i Udruga civilnog društva koje se obvezuju da će biti transparentnije, da će smanjiti udvostručenja i troškove vezano uz upravljanje i da će poboljšati vlastite eh, analize i zajedno se obvezujemo da ćemo pružiti više eh, pomoći u obliku gotovine, da ćemo podržati lokalne i nacionalne dionike više kada se radi o odgovoru na krize i isto tako imamo i tu takozvanu participativnu evoluciju gdje se radi o tome da su korisnici eh, uključeni u, u samo određivanje i provođenje odgovora na krizu. Sve u svemu, e, što udruge civilnih društva misle o velikom dogovoru, pa naše mišljenje je pozitivno vezano uz tu inicijativu, zato što je to jedinstvena perspektiva i zato što je to prava mogućnost da se riješe nedostaci za koje već dugo znamo da postoje u tom sustavu a cilj je doista da ih se na inovitavan način riješi, ali isto tako i na kolektivni način, kao što je već Enrique spomenula. Čini se da potpisnice su obvezane godišnje sam sebi izvješćivati i da imamo indikativne izvješća na godišnjoj razini je od velike pomoći kada se radi o tome da dakle, potpisnice budu odgovorne za vlastite obveze. To je također pokrenulo e, niz vrlo zanimljivih inicijativa i konzultacija u proteklih dvije godine i tu su sve duše jako uključene u to. No, nedostatak e, tog velikog broja inicijativa je taj što je što do previše inicijative i kad kad je za udruge civilnog društva koje imaju ograničeno vrijeme i ograničene kapacitete teško da prate sve te inicijative. A kad kad vidimo isto tako da između različitih projektnih, projektnih aktivnosti da je napredak nejednak i da čak te projektne aktivnosti kad kad rade na štetu jedna druge. Ono što čujemo za veliki dogovor da se kad kad smatra da je to zatvoren klub i da i teško je za širu humanitnu zajednicu da se uključuju to i da shvati što se događa i kako se mogu više uključiti u rasprave. A prije svega što se tiče lokalnih dionika, vrijedi upravo to. Dakle, oni su pomalo stavljeni po strance u toj raspravi i vrlo je dobro da sada je mreža NEO se priključila velikom dogovoru, a i mi kao mreža u civilnog društva pokušavamo isto tako ukloniti taj jaz i e, uspostaviti tu vezu sa lokalnim dionicama. Što se tiče našeg stajališta, stajališta mreže Voice, mi smo od samog početka uključeni u proces velikog dogovora, kao što je Nike spomenula, veliki dogovor je jedno od rezultata e, svjetskog sastanka na vrhu E, i e, panela na visokoj razini u humanitarnom financiranju, izvješća o tome i drago mi je što ste to spomenuli, ali na to ne smijemo zaboraviti. Bilo je lijepo da vidimo toliko financiranja u okviru velikog dogovora, ali mi bismo rado i da se što više provedu preporuke kako bi se povećala baza donatora. Ono što pokušavamo napraviti kao mreža s našim članovima je da ih pokušavamo uključiti u te rasprave e, kako bi oni rekli kako zada operativna stvarnost u okviru tih e, političkih rasprava kako bi se stvorila ta poveznica, ali su tako da se promiču različite inicijative koje udruge civilnog društva misle pokrenuti e, vezano uz učinkovitost i djelotvornost pružanja humanitarne pomoći. Također smo jako povezani sa drugim humanitarnim dionicima, sa Crvenim križom, sa drugim udrugama civilnog društva, sa e, drugim udrugama na globalnoj razini kako bi doista osnažili položaj udruga civilnog društva na međunarodnoj razini, a Nedavno prije objave godišnjeg izvješća smo zajedno sa Ekvom objavili e, jedno zajedničko izvješće, to je udruga sa sjedištem u Ženevi, a imali smo isto tako i zajedničku izjavu svih udruga civilnog društva. Naš rad se temelji na jednoj radnoj skupini koja je sada dobro funkcionira, Dijemo se u svemu 47 udrugacijskih društva koje su partneri, e, glavno a imamo e, i za to posvećen projekt kojeg smo, posve, pogledali prije šest mjeseci vezano uz veliki dogovor. Kada se radi o samom velikom dogovoru je deset projektnih, projektnih aktivnosti, onda se radi tu o tome da gledamo kako se obveze po pitanju uvjetovanosti financiranja. To je i nastavak već prethodnog rada vezano uz simplifikaciju tog sustava. Mi snažno vjerujemo u simplifikaciju ako se želi ostvariti više učinkovitosti, stoga želimo da se proces pojednostavi zahvaljujući e, provedbi e, zahtjeva za harmonizirano izvješćivanje. Želimo da se više podržavaju i uključuju to lokalna i nacionalna tijela i službe koje odgovaraju na krizu i želimo više višegodišnjeg planiranja i financiranja e, putem velikog dogovora. To je stvarno naš, naš glavni zahtjev. Isto tako da se e, više uspostavi kontakt sa onima koji odgovaraju na humanitarne krize na terenu. Upravo smo pokrenuli na godišnjem sastanku prošlog tjedna jednu internetsku stranicu koja je posvećena velikim e, dogovorama. Sada ćemo na razini e, terena i tih tijela e, održavati nekoliko radionica da čujemo što o tome kažu udruge civilnog društva na terenu. Dakle, nakon dvije godine što smo doprinijeli tom godišnjem izvješću i što smo doprinijeli raspravi u New Yorku, mi smo tamo rekli da smo dalje optimistični što se tiče velikog dogovora i slažemo se sa onime što je rekla Enrique. Veliki dogovor je doista pravi katalizator za promjene. On je pomogao u, tome da se pokrenu neke inicijative. Mnoge od tih inicijativa su već bile tu, ali to im je sada dalo jedan dodatni alan. primjerice pomoć u obliku gotovine, primjerice sudovanja, primjerice rodna pitanja. Vidimo da je zajednica u društva više sada uključena u to. To već e, se vidi i po broju udruga koje su udruge u velikom dogovoru i vidimo opipljiv napredak što se tiče ključnih projektnih aktivnosti gdje imamo i jasne akcijske planove s kojima se različite obveze pokušaju pretočiti u konkretne aktivnosti koje treba onda provesti u roku idućih godina. Dakle, mi se slažemo sa idejom velikog dogovora i htjeli bismo da ova godina bude doista godina provedbe. Ne želimo da veliki dogovor eh, prerano završi. Potrebno je vrijeme za eh, promjenu eh, u sustavu, za to je potrebna energija, potrebni su resursi to je ono što predstavlja problem u drugom svijetu društva. Nemamo toliko novca s kojim možemo financirati taj proces i recimo ako pogledamo transparentnost, kada morate sve vaše internet sustave prilagoditi eh, standardima jati onda to zahtijeva određena financijska sredstva, zahtijeva određeno vrijeme i za to je potrebno više projektnih ciklusa, dakle, nekoliko godina. Htjeli bismo da se ostvari isto tako i opipljivi rezultati na razini terena, dakle da, da obveze dojde do toga i htjeli bismo da imamo tu dimenziju, taj pristup sa više dionika. Vrlo je važno vidjeti kako zapravo do velikog dogovora baš na terenu. I mislim da ćemo morati osnažiti poveznice između velikog dogovora i nekih drugih postojećih inicijativa, primjerice e, Good Humanitarian Donorship, humanitarna reforma ili inicijativa koja postoji e, što se tiče Nexusa gdje je Europska unija posebno aktivna na razini Europske unije i za nas, za Voice, kako tu mislimo iskoristiti veliki dogovor u idućih nekoliko mjeseci. Htjeli bismo se pobrinuti da obveze koje su preuzete oko velikog dogovora što se tiče uvjetovanosti financiranja da se uključe u reviziju idućeg okvirnog sporazuma o partnerstvu e, između glavne uprave ECO i partnera komisije To dvoje treba povezati. Ovo je jedinstvena prilika da glavna uprava EKO te obveze pretoči u konkretne, konkretne, konkretne propise. Što se tiče višegodišnjeg planiranja i financiranja, što se tiče lokalizacije, pomoć u tom radu ćemo dobiti od evaluacije humanitarne pomoći gdje se govori o tim nekim obvezama ali zahvaljujući financijskoj uredbi koje je Europska unija nedavno usvojila ili koje će usvojiti. Postoje neki elementi kako u velikom dogovoru, tako i u financijskoj uredbi koji se poklapaju i doista je korisno da su ti elementi tu, posebice kada se radi o mogućnosti da se e, oslanjamo na procenama partnerima, na revizijama partnera to je nešto što ima veliki potencijal u smislu simplifikacije, pojednostavljenja administrativnih e, postupaka i želimo da se zadrži ta raznolikost partnera jer nam je potrebna raznolikost partnera kako bismo odrazili raznolikost potreba koje postoje na terenju i kao što sam već rekla želimo više višegodišnjeg planiranja i financiranja, ne da, to, da sve bude takvo, ali više što veliki dogovor predstavlja za Europski parlament ili za odbor za razvoj iz dakle, naše perspektive, perspektive udruga civilnog i koja je vaša uloga nekoliko mjeseci. Mislim da je vrlo važno nadzirati kako će se usvajanje financijske uredbe na to odraziti, hoće li doista doći do pojednostavljenja za druge civilnog društva. Zatim sljedeći godišnji financijski okvir je također ključna prilika da se spomene E, to, taj problem e, sve jačeg jaza što se tiče humanitarnog financiranja. Dakle, to je vezano i uz preporuke iz izvješća panela na visokoj razini o humanitarnom financiranju. Vrlo važno se poveća godišnji proračun za humanitarnu pomoć. Svake godine je odbor DEVE izuzetno aktivan kada se radi o pregovorima o godišnjem proračunu, te podržavaju naš zahtjev da treba osigurati dakle, odgovarajuća financijska sredstva za humanitarnu pomoć. što je vrlo važno kako bismo imali predvidivo i pravovremeno financiranje za humanitarne dionike. I na posljedku mislim da se na veliki dogovor treba gledati kao nešto povezano sa agendom za čovječanstvo, što je isto tako jedan od drugih rezultata svjetskog humanitarnog sastanka na vrhu. Ne smijemo zaboraviti da su učinkovitost i djelotvornosti izuzetno važne stavke, ali da nikad neće riješiti e, korijenske uzroke humanitarnih e, kriza na terenu. I stoga mislim da treba imati slične inicijative, slične rasprave vezano uz to kako, provesti obveze, vezano uz izvješće o napretku, poput ovih koji se odvijaju u okviru e, programa za čovječanstvo. To je nešto što je izuzetno korisno i tu bi se zaustavila. Hvala lijepa. Mislim da je ova posljednja napomena bila doista izuzetno važna, naročito s obzirom na trenutak, jer čini se da stalno govorimo o procesima, o upravljanju i tako dalje, ali naravno najveće političko pitanje je nešto što Vladama i u javnosti i u SAD-u, a to su masovna kretana ljudi koje iz njihovih domova istjeralo siromaštvo, sukobi, raspad vlasti, tako da je to zapravo najveća politička glavobolja naših vlada. Jučer smo vidjeli na sastanku na vrhu u Briselu da nema sporazuma ni o čemu, koliko ja vidim. Možda ćemo nešto čuti više o tome. Imamo strašne scene u SAD-u, djeca koja su odvojena od roditelja, a također i u Središnjoj Americi imamo zbjeg ljudi Dakle, Odmaknuti se od ovih suhoparnih e, procesa i prikazati nešto poput e, ovoga je ključno u ovom svijetu, ali daću prvo riječ našem e, samom izvjestitelju za humanitarnu pomoć, a to je Erik Guerrero. Hvala. Hvala gospođo Tratman na ovim informacijama. koje ste nam prenijeli kako bismo ocijenili učinak velikog dogovora. Možda svi govorimo o Grand Bargain kao GB Velika Britanija. No, šalu na stranu. Voice je svakako jedna izuzetno važna mreža, naročito za potrebe humanitarnog djelovanja. Dakle, bitna je vaša ocjena o primjeni velikog dogovora. Sudjelovali smo na sametu u Istanbulu. Ja sam bio tom prilikom isto član izaslanstva i u trenutku predstavljanja velikog dogovora Vidjeli smo da su neke zemlje preuzele i dodatne obveze uza ono što je dogovoreno među zemljama koje je sazvao UN, iako ne griješim. Vaši glavni ciljevi bili su iznad svega postići učinkovite provedbene sporazume i to između 179 zemalja, što je daleko teže postići nego dogovor između 22 zemlje. Evo. Čisto da spomenem jednu brojku. Također mislim da treba privući nove donatore zemalja zaljeva, recimo. I naći nove donatore među zemljama koje polako prerastaju svoj status zemalja u razvoju. Nakon drugog svjetskog rata humanitarna kriza bila je dosega vrhunac i u tim trenucima se neke zemlje pozivalo da preuzmu i dodatne obveze u humanitarnom području. Potrebe za humanitarnom pomoći su kroz e, povijest postale sve većima i sada su čak i veće nego što je to bio slučaj u poratnom razdoblju. Naravno, financijska sredstva nisu povećana na značajan način. To nije išlo u korak, e, tako da vidimo recimo da SAD smanjuje svoja izdvajanja za razvojnu pomoć, za humanitarne krize. Tako da, kao što ćemo kasnije čuti i od komisije, e, i također u slučaju roga Afrike i u drugim dijelovima svijeta, imamo situacije da nemamo dovoljno sredstava kako bismo osigurali puko preživljavanje stotinama tisuća ljudi. Drago mi je što nevladine organizacije smatraju da je došlo do pozitivnih pomaka u posljednjih nekoliko godina od kako je usvojen veliki dogovor i da nam komisija kaže da je došlo dakle, do pozitivnih pomaka, ali za sve to moramo sada ispuniti ove jazove koji im postoje u humanitarnoj pomoći. Kao što je rekla predsjednica, sada prelazimo na učinkovitost u reakciji na humanitarne krize. Evo samo nekoliko kratkih komentara i prvi od njih eh, se povezuje s I tu zapravo i imam jednu malu pod navodnicima klopku za kolegicu Trautman. Odbor za razvoj će uvrstiti i veliki dogovor u iduću financijsku perspektivu jer će ovaj instrument za humanitarnu pomoć biti izdvojen i zahvaljujući tome moći ćemo ga zasebno zaštititi, odnosno on se neće natjecati sa drugim instrumentima. Naravno, to će biti teža situacija za razvojnu politiku, jer je to povezano također sa predlogom e, komisije za sužavanje određenih instrumenata, ali će ipak e, koristiti u smislu humanitarne pomoći. Mislim da bi naš odbor bio vrlo zadovoljan da se kad uđemo u pregovore možemo dogovoriti sa komisijom i sa nevladinim organizacijama i u tim dogovorima prepoznati izazove s kojima se moramo suočiti. Neke europske vlade, dakle Belgija, Slovenija i Danska, ako sam dobro shvatio, traže od agencija s kojima surađuju jamstvo da će se humanitarni napor e, pokrivati od strane lokalnih organizacija. Ako sam dobro shvatio gospođu tratman oni pozdravljaju ove poteze komisije, odnosno poteze koji idu u smislu jačanja preuzimanja obveza na lokalnoj razini i lokalnog upravljanja. Čini mi se da još moramo pojačati suradnju u smislu procjene potreba. U humanitarnim krizama i dalje se reaktivno ponašamo. Naročito kada se pojave kriza žarišta ovdje ili ondje. Naravno, to je teško predvidjeti u slučaju prirodnih katastrofa i teško je također predvidjeti kretanja političkih sukoba, no upravo u ovom trenutku kada razgovaramo o sedmogodišnjoj evaluaciji u Uniji, je najprikladniji trenutak za procjenu potreba. I to moramo učiniti ne samo kao potpisnici velikog dogovora, nego i kao Europska unija. Moje je dakle pitanje sljedeće. U Istanbulu Europska unija i drugi veliki donatori su preuzeli određene obveze na određeno razdoblje. Tražili smo povremeno od komisije izvješće o ocjeni, ne samo kako bismo vidjeli kako funkcionira koordinacija, nego želimo vidjeti također i koje je stanje provedbe obveza koje je preuzela Europska unija, dakle i u općem e, smislu pružanja humanitarne pomoći, ali i kao potpisnici velikog dogovora. Odbor za okoliš stalno promišlja o tome. Budući da su humanitarne krize dugotrajne, moramo strukturno odgovoriti na njih dugotrajnim planovima. I trebamo osim toga reagirati i na najhitnije potrebe, ali isto tako i dugoročno planirati. Ocjene su dobre, naročito kada je riječ o vanjskim evaluacijama, jer na taj način uspjevamo očuvati zamah koji je postojao kada su se obveze preuzimale. Kada ne bi bilo takvih evaluacija o napredovanju provedbe, onda bismo i popustili u našim naporima. No, evo ove zamke. U posljednjem dijelu izlaganja predstavnice Vojsa, predstavnica nas je upisala što ćemo učiniti u skorije vrijeme. Evo, to je zamka koju u komisiji. Možete li odgovoriti, gospođa Hojbog? Hvala vam. za zastavite slušalice. Enrique je upravo govorio o dobroj dijagnozi potreba, a mislim da bismo trebali uvijek i dobro dijagnosticirati to odakle dolaze financijska sredstva. Uvijek iznova primjećujemo da u kriznim slučajevima se dionice obvezuju na mnogo financijskih sredstava, ali zatim e, nisu dostupna, preusmjerili su se ili je netko pretjerao svojim obećanjima i zatim na kraju tih novaca uopće nema. Mislim da bismo mi kao parlament možda trebali apelirati na to da postoji neka vrsta kodeksa ponašanja za naše države članice, ali i za Europsku uniju da u kriznim slučajevima kada obećamo novac da jasno kažemo odakle dolazi taj novac. Radi li se o nekom novcu koji se preusmjeri, koji u nekom drugom e, dijelu proračuna nije iskorišten, mislim može se i o tome raditi, to nije nužno negativno, ali da znamo točno e, što je svjež novac koji se tu stupa i na koja finanska sredstva se doista može računati. Mislim da bi to olakšalo isto tako i radu udruga civilnog društva kada bismo imali tu veću jasnoću i možda bismo tu doista trebali izraditi zahtjev da imamo dakle jedan dobri kodeks ponašanja i da se tu stvori veća transparentnost. Hvala. Nitko se drugi nije javio za riječ, tako da ću ja izniti svoje napomene. Višegodišnje planiranje, kao što je Rike rekao, mislim da ćemo još dugo razgovarati o tome, no kada odlazimo na teren tek tada vidimo kako je stvarno stanje stvari i recimo bili smo početkom godine u Ugandi i e, ljudima je rečeno da će dobiti toliko i toliko sredstava za njihove potrebe, a onda u ožujku u im je rečeno da će dobiti nešto više novaca, tako da bi to mogli što brže potrošiti. Evo, čini mi se da se dosta vremena gubi na papirologiju, na davanje sredstava na kapaljku umjesto da se usredotočimo na ono na čemu se radi. Sada čini se da držimo puste riječi na to, ali ne uspijevamo provesti to u dijela i ne znam gdje to zapinje. Bili smo u Srednjoafričkoj e, republici i vidjeli smo da tu postoji pitanje nevladinih organizacija koje ne mogu izravno surađivati s komisijom, ali to je pitanje naših pravila. I prvo pitanje je zašto se ne bi naša pravila promijenila? možemo trošiti novac za humanitarnu, eh, ne možemo trošiti sredstva za humanitarnu pomoć van Europske unije, ali brzo smo pomogli Grčkoj. Također smo govorili o instrumentima za humanitarnu pomoć. Sada imamo reviziju svih instrumenata osim onoga za humanitarnu pomoć. Mislim da je to vrlo star instrument, datira iz 1996. Dakle, znamo koji su problemi. Kada smo bili u Srednjoj Afričkoj republici, Vidjeli smo da jedna lokalna žena vodi sjajan projekt e, i to je upravo ono što je trebalo. Dakle, ona je radila u vrlo teškim okolnostima, dakle morala je tražiti ugovor putem jedne zapadnjačke nevladine organizacije. Dakle, imate tamo te ljude iz tih nevladinih organizacija, ali nije li to malo pokroviteljsko ponašanje reći tim ljudima da ta sredstva moraju ići kroz nevladine organizacije umjesto da se daju lokalnim ljudima, naročito kada govorimo o osnaživanju ljudi i zajednice i tako dalje. O tome smo prije nekoliko tjedana razgovarali sa odborom za proračun, no zapravo problem je u tome da moramo imati nadzor nad proračunom, ali kada trošite novac u izuzetnim okolnostima, u većini slučajeva sve će dobro teći, ali čim nešto pođe po zlu, međunarodni mediji se bace na to tako da mi zapravo pokušavamo naša izdvajanja isključiti iz svih rizika. I e, naravno, lijepo je završiti u vijestima kada <laughs> kaže da se novac baca kroz prozor. Ono, složenije je sjesti i ustanoviti zašto se to događa moramo raspetljati taj čvor, no znamo iz iskustva na terenu da tamo postoje doista teške situacije u kojima ljudi rade. I poduzeća posluju u tim okolnostima i ona uvijek prihvaćaju određenu dozu rizika. Znamo za to, ali nemamo novih instrumenta, dakle držimo se tog instrumenta koji je vjerojatno bio osmišljen za jedno drugo doba. I konačno mi je drago da se mjeri novac koji dolazi na teren, jer je to i dio javne rasprave o tome, dakle mi izdvajamo sredstva i pitanje je koliko toga dolazi u ruke pravih primatelja. Dakle, imamo ugovaranje, čitav niz ugovora, ali to ne pomaže dopiranju novca do terena i neke nevladine organizacije mjere količinu tih sredstava. Dakle, koliko jedan euro koji ljudi prikupe je iskorišten na terenu. I ako smo upoznati zapravo sa svim tim problemima, zašto ne mijenjamo situaciju, zašto imamo veliki dogovor umjesto da kažemo da se naša pravila Europske unije moraju promijeniti. Ima li još pitanja od zastupnika? Ako ne, onda vraćam riječ našim gošćama. Hvala, gospođo predsjednice, i hvala svim zastupnicima na zanimljivim pitanjima. Na to bismo mogli potrošiti sate, ali ja ću biti kratka, evo, vratit ću se na Lindino pitanje. Pa, instrument dobro funkcionira i mislim da ne trebamo mijenjati instrument, ali svakako trebamo biti inovativniji po pitanju lokalizacije, naravno. I sama je to mm. Linda rekla, dakle imamo i naše nadređene i također pitanje prijenosa rizika i preuzimanje rizika, odnosno donatori prebacuju rizik na velike agencije i one to pak prebacuju na lokalne nevladine organizacije koje su na prvoj crti bojišnice i suočavaju se sa svim problemima do kojih dolazi zbog nesigurnosti. Mislim da trebamo to izravnije rješavati. Trebali bismo financirati male nevladine organizacije koje djeluju u kontaktu s ljudima. I ako one budu preuzimale ta velika sredstva od komisije i ostalih, e, ako bankovna jamstva propadnu, onda bi i one se mogle naći u problemima. Dakle, imamo te financijske fondove za lokalne nevladine organizacije koje pokušavaju dopreti do ljudi. Dakle, mogli bismo izbaciti neke od tih e, slojeva i doći izravnije do ljudi umjesto da imamo 5000 manjih partnera. I na tome ćemo poraditi i u pregovorima o partnerskom okviru i vidjeti možemo li nešto tu učiniti. Naravno, tu se slažem s vama i u vezi sa e, višegodišnjim planiranjem. Naši postupci su sve složeni, imamo dodatke na ugovore i pitanje je kako postupati s novcem i naravno to je povezano s time da e, sredstva nisu dovoljna kao što je i Enrique sam rekao. Iako su se naše razine financiranja povećale u posljednjih nekoliko godina, ali to je otišlo u sve ove dodatne krize. Tako da mi stalno gledamo koliko sredstava možemo dati u naprijed, koliko možemo izvojiti za pričuve i što za višegodišnje planiranje i koji mogu biti okidači, tako da je to sve na kapaljku i raspršeno. Trebamo sada to možda uskladiti i smanjiti papirologiju za naše partnere koji samo moraju ponavljati iste postupke. Evo, da pričam na pitanje gospodina Gerera. Kada je riječ o sljedećem VFO, prijedlog je da se izdvaja više za humanitarni instrument, ali moramo imati na umu i razvoj. Nije nužno dobra vijest da imamo više novca za humanitarnu pomoć, a manje za razvoj. Dakle, ovaj e, prijelazak između humanitarne pomoći i razvojne pomoći je nešto što treba pokriti i zato trebamo imati posebna sredstva za izgradnju otpornosti i za sve ostalo i vidjet ćemo kako će proći pregovori, ali bilo bi nam vrlo drago kada bi parlament mogao podržati nešto od toga i izvojiti dovoljno financijskih sredstava kako bismo s time mogli nešto i učiniti na terenu. I istina je da se reaktivno ponašamo i to vrijedi za prirodne katastrofe. Moramo poboljšati našu sposobnost predviđena. A kada je riječ o humanitarnom e, području, pitanje je koliko dinamike sukoba utječu na humanitarni odgovor. E, ako, recimo, putem e, planiranog humanitarnog odgovora uspijemo utjecati na sukob e, ili prepoznati određene dinamike u sukobu i njegovo okretanje, onda ćemo možda imati i e, situacije u kojima ćemo moći djelovati predvidljivije. Dakle, sukob između mnja, e, i Bangladeša je bio potpuno predvidljiv. Dakle, još uvijek djelujemo na reaktivnoj osnovi. I na kraju pitanje gospođe Hojbuh i tu ću preći na njemački. Hvala vam na pitanju. To je doista istina. Dakle, Europska komisija se obvezuje samo na ono što doista možemo izdvojiti kao financijska sredstva to je jedan od razloga zbog kojih taj element odgovora postaje fragmentiran zato što možemo ponuditi samo ono što doista imamo. Onda kad dobijemo dodatna sredstva, onda na neki način moramo krenuti iz početka i doista mislim da bi ovo mogla biti zanimljiva ideja koju ste vi imali zato što smo proteklih godina vidjeli da posebice mnogi novi donatori, da su najavili velika sredstva, da smo jako mnogo nade polagali u njih i zatim e, ta sredstva se nisu realizirana ili su došli sa zakašnjenjem ili su samo se ticali određenih partnera i određenih dijelova kriza. To naravno nije smisao svega ovoga i to znači da bi nas zanimalo da se i to malo više pogleda u budućnosti. I dalje smo isto tako ovisni o tome da e, se određeni novci koji su ponuđeni, ali, nisu, ali se nisu mogli potrošiti, onda mogu prenamijeniti dakle, iz drugih područja na područje humanitarne područje, što nam daje dosta dobru fleksibilnost. Hvala vam, zaustavit ću se ovdje. Thank you. hvala, gospođa izvolite imati riječ. Hvala, hvala doista na svim eh, komentarima i pitanjima. Nisam primijetila da mi je jedno pitanje izravno postavljeno, ali sam primijetila nekoliko komentara komentara. Dakle, što se tiče lokalizacije potrebe da se ne instrument za humanitarnu pomoć, mislim da je ishod evaluacije humanitarne pomoći savršeno jasan. Instrument je spreman za namjenu i slažem se da treba naći inovativne načine da se primjene e, provedu preuzete obveze iz velike nagodbe jer suprotnom imamo jako mali, imat ćemo jako mali broj humanitarnih organizacija koje će se moći nositi s administrativnim opterećenjem koje, s kojima su suočene. Također mislim da je jako važno, dakle ono što stoji u velikom dogovoru nije samo ideja prebacivanje sredstava na lokalne vladne organizacije, već se radi o izgradnji kapaciteta i da se čuje glas lokalnih nacionalnih organizacija u postupku donošenja odluka koji se izravno tiče. Dakle, mislim da je važno da UN e, primjene znanje ove preuzete obveze, jer u postupku odlučivanja UN-a, kada se radi na planu odgovora za humanitarne potrebe, treba se čuti glas tih organizacija, dakle, jako je to važno. I ja imam dojam da Europska komisija poput drugih brojnih humanitarnih dionika žele da do toga dođe. Što se tiče izgradnje kapaciteta sposobnosti, mislim da je to u odgovornosti razvojnih organizacija i, razvojne zajednice da to prime znanje, jer za to je za to treba dosta vremena. To može biti komplementarno humanitarnom odgovoru, ali to nije nužno humanitarni odgovor kao takav. Dakle, mislim da je bilo jako dobro došlo da u proračunu za razvoj imamo proračunske stavke za izgradnju kapaciteta i pripremu pripremljenost. Dakle, trebalo bi povezati različite agende i to je način da se sve međusobno poveže. Smanjenje broja slojeva u arhitekturi financiranja, da, s tim se slažem, mogu samo složiti, ali treba vidjeti zašto postoje svi ti slojevi. Jer neki od njih i neki od dionika u toj arhitekturi od ogromne su koristi i doista predstavljaju pravu dodanu vrijednost u ovom postupku. Tu mislim sad i na neke od naših članova koji imaju povelju za promjenu, no one vladne organizacije koje su specijalisti iz e, poput e, specijalisti poput Caritasa su doista jako, vrlo jaki u izgradnji kapaciteta. Dakle, to je sve važno za odgovornost e, i nije to običan sloj, to bi moglo u određenim ugovorima predstavljati običan dodatni sloj, ali u sveukupnoj situaciji tu se ne radi samo o nekim dodatnim slojima, tako da moramo to sve imati na umu. No eto, veselimo se radu narednih mjeseci. Hvala vam. Dakle, evo, time ćemo se baviti u novom okviru. Ovo o čemu ste govorile tiče se brojnih različitih e, područja lokalne politike, kako dakle lokalno stanovništvo dati glas, kako se postarati da ono čime se bavimo bude osmišljeno na način da doista stvarno izmjeni njihove živote za razliku od e, evo, drugih situacija koje, u kojima mi radimo ono što smatramo da je najbolje za njih uz najbolje moguće e, intencije. Dakle, postoje različiti modeli u prethodnom modelu sam ja radila na izradi takvih modela, na primjer kada se da Caritasu u sličnim organizacijama mogućnost da oni dodjeljuju bespovratno, daju bespovratna sredstva iz, projektima po njihovu izboru. Dakle, postoje ti modeli već na terenu i to se radi. No evo, ja sam već četiri godine predsjednica ovog odbora i svaki put e, iste stvari nam govore ljudi s terena i govore o istim problemima. Biti donatori, dojam je da donatori ne, ih ne slušaju. Ponekad su problemi mali iznosi koji <laughs> prave velike probleme. Dakle, treba pronaći odgovarajuće modele i nadam se da će parlament moći sudjelovati o tome i dalje. Ne znam kako ti e, FPA postupci funkcioniraju. U biti možda biste nam mogli nešto reći o tim rokovima i obavještavati nas o tome. Jer to je zanimljivo, tu se ne radi samo o čistom birokratskom zadatku, već o vođenju politika. Hvala. Pa, to je najčešće rasprava oko, između komisije i provedbenih partnera, ali kao što kažete, sve to blisko povezano načinu pružanja bolje pomoći, učinkovitije pomoći i sigurno sam da imamo da će biti mogućnosti da se ponovo dođe i obavijestimo vas o svemu, ali stvari će se rješavati do kraja 2019. dakle kada me pitate za rokove i svakako parlament će biti u ovom svom sazivu, formatu, ali to je i povezano, radite sada na temama kao što su višegodišnji financijski okvir, dakle, evo, mi ćemo se zadovoljstvom odazvati na vaš poziv. Hvala, dakle, vi ste, vi ste u tome, dakle, znate kako stvari funkcioniraju i nadamo se da će to biti riješeno. Evo, zahvaljujem još jednom eh, našim govornicima što su došli i što su nam dali ove svježe informacije. Hvala. Okay, we have votes coming up. Dobro, imat ćemo glasanje uskoro, dakle brzo ćemo preći preko točke 8. doprinos EU-a obvezujućim instrumentu EU-a transnacionalnim društvima i drugim poduzećima s transnacionalnim obilježjima u pogledu ljudskih prava. Ja sam izvjestiteljica, tu se radi o mišljenju, imamo usmeno pitanje sa rezolucijom i ja sam zadužen za to kao eh, predsjednica odbora, dakle o čemu se radi imamo obvezujući UN instrument o e, trans, međuvladnom suradnji. Dakle, 2018. vijeće un odlučilo uspostaviti međuvladnu radnu skupinu otvorenog tipa e, i G s ciljem da se uspostavi međunarodni pravno obvezujući instrument koji bi trebao uređivati međunarodno humanitarno pravo i aktivnosti međunarodne e, suradnje Došli, imali smo tri sastanka, održane su tri sjednice Vladne radne skupine, četvrti će biti u listopadu ove godine. Naš parlament e, nadzirao je taj e, rad, kako je ideja online objavljena i htjeli smo, dakle, složili smo se da imamo ovo usmeno pitanje i rezoluciju prije nego što se održi sasnak u listopadu, a ako sam dobro shvatila, Europska unija nije bila u stanju e, donijeti službeni stav na ovu temu i to je jedan razlog zašto želimo voditi u raspravu. Dakle, danas želimo osvojiti usmeno pitanje, a onda ćemo naknadno osvajati rezoluciju na sastanku koji ćemo održati u srpnju. No, evo, trebamo pružiti priliku mogućima daju svoj mogućnost kolegama da daju svoj doprinos raspravi vidom amandmana. Imamo 106 amandmana plus neke amandmane od podbora za ljudska prava. Imamo nacrte kompromisa. Dakle, evo, i opću raspravu. Dakle, danas ćemo samo usvajati pitanje, dakle tu ćemo glasati, neće biti amandmana, ali sada već imam čitav niz e, kolega koji su se javili za riječ, dakle Bogdan Venta ima prvi riječ. Hvala predsjednice. Dakle, ovo pitanje usmenog pitanja i obvezujućeg instrumenta UN-a i za transnacionalne korporacije. Ja sam dakle izvjestio sjeni za na ovom dosjeu, podržavam inicijativu i mislim da je važno postaviti pitanje komisiji i dobiti odgovore na ta pitanja. No, ipak naš odbor treba početi raditi na toj rezoluciji, a dan prije nego što dobijemo odgovor komisije. Mi smo uložili neke amandmane i nadam se da ćemo u pregovoru s ostalim klubovima zastupnika moći doći do zajedničkih stavova no, ipak neka od pitanja koja su pokrenuta u rezoluciji važna su i moje mišljenje da cjelokupni dosije je prije u nadležnosti od nego e, našem. Što se tiče samog instrumenta i uvjetovanje UN povezano je s time da je veliki dio država e, spreman ući u to. Dakle, neke velike radne države članice neće ući u radnu skupinu, tako da bi trebalo biti oprezno e, prije nego što počnemo govoriti sa obvezujućim zahtjevima, jer to može stvoriti neravnotežu između zemalja i s tim u vezi važno je zajamčiti da svi vidovi međunarodnih odnosa i poslovanja budu uključeni bez obzira na njihov pravni okvir. Hvala predsjednice. Hvala. Evo vidim kolege koji se javljaju za riječ. Judith Sargentin, izvolite. Htjela sam se javiti za riječ, izvolite. Hvala, bit ću kratka predsjednice. Jako mi je drago što imamo ovo usmeno pitanje i nadam se da ćemo glasati rezoluciju sa jasnim stavom Europskog parlamenta koja će pozvati komisiju i vijeće da od, zauzmu pozitivan stav prema svjetskim obvezujućim instrumentima. Jer doista je zabrinjavajuće da inicijativa zemalja u Ženevi na e, vijeću za ljudska prava. Imamo Ekvador koji će biti u prvom redu borbe za ove, za, za, u ovoj raspravi, a države članice Europske unije isprava uopće nisu bile pozitivne. Što više, pokušavale su odugovlačiti, odgađati taj postupak, tako da E, tu, su, tu je došlo do problema zašto neke pojedinačne zemlje su stavile do znanja da su im, da ih zanimaju ove teme i bilo bi dobro da Europski parlament e, pozove komisiju i vijeće da se dođe do pozitivnog stava. A u međuvremenu mi svi raspravljamo o trgovinskim sporazumima sa sustavom rješavanja sporova za velika poduzeća, a izgleda na izgleda nam problematično ljudima iz trećih zemalja da rješavaju svoje pitanja i probleme ljudskih prava. Dakle, drago mi je da je naš odbor preuzeo ovo pitanje svoje ruke. Žao mi je što su kolege iz INTE e, idu uh, unatraške pristupaju ovom problemu, ali organizirajmo dakle ovu raspravu prije plenarnog zasjedanja u listopadu. Hvala. Kolegica Sančez, pa onda ide Hatala. Najpše hvala Linda i najpše hvala na odličnom radu. Čini mi se da su ovdje predloženi kompromisi na jako dobrom temelju kako bismo mogli napredovati s ovim pitanjem i čini se da ćemo moći ispuniti ključni cilj, a to je dakle prenijeti glas i mišljenje e, Europskog e, parlamenta i to je naša obveza. Dakle, jer mi predstavljamo glas svih građana koji su nas ovdje izabrali i e, ovo se treba jasno čuti sve do vijeća uvena za ljudska prava. Dakle, evo, želim samo nekoliko aspekata ovdje želim nekoliko aspekata ovog teksta ukazati. Mislim da trebamo stalno govoriti da je ovaj instrument u potpunosti kompatibilan s brojnim drugim kao što su velika načela Ujedinjenih naroda, E, nacionalna zakonodavna inicijativa među kojima su e, i dakle koje su neke od najhrabrijih zemalja htjeli e, izgurati. moram reći da me iznenađuju neki amandmani kolega. Imamo donekle dojam da se ti kolege stide ili srame koncepta koji bi trebao biti u biti pitanje zdravog razuma, dakle primat ljudskih prava pred, ispred svih drugih. Dakle, neki klubi zastupnika sprostavljaju se amandmanima koji idu u tom smjeru, dakle amandmanima koji stavljaju prvenstvo ljudskih prava nad svim drugim vrijednostima i interesima. U nekoliko navrata Europski parlament e, izjasnio se u okviru različitih e, izvješća i rekao da podržava ovakve mjere i pozivamo Europsku komisiju i Europsku službu vanjsko djelovanje da se pokažu proaktivnim, konstruktivnim, a ne destruktivnim kao što to možda bio slučaj do sada. Dakle, budimo zreli, dosljedni politički i moramo reći i priznati kada imamo eh, probleme u pravosudnom sustavu i mehanizmi za e, traženje reparacija e, su mehanizmi koji, na koje svaki, svako ljudsko biće treba imati pravo. Dakle, zaključno želim reći da je Europski parlament naj E, bolje pozicioniran akter e, kako bi dao svoj doprinos ovom vezućem instrumentu. Dakle, ovaj instrument ide u pravom smjeru glede zašte vrijednosti za, kojima, za koje se zalažemo i koji je rezon detr, dakle razlog postojanja naših institucija. Mislim da je to važno u okviru definiranja jasnog, korisnog, unitarnog e, načela. Mislim da još imamo određenu određen manevarski prostor koji je jako koristan. U svakom slučaju mislim da ćemo doći do konsenzusa koji će nam pomoći na ostvarenju ključnih e, pitanja. Hvala Heidi Hautala. Hvala predsjednice. Ja bih e, žela pohvaliti ovaj parlamentarni postupak koji smo imali, dakle, sa ova tri odbora koji su doista zajednički raspravljali, dakle, DROA, DEVE i INTA i čuli smo i Evropsku službu vanjsko djelovanje i komisiju i vjerojatno je e, su razjašnjeni neki od nesporazuma do kojih je došlo tijekom ovih rasprava. Na primjer, mislim da je važno reći, naglasiti da je jedan od razloga zašto je Europska služba za vanjsko djelovanje i komisija, zašto nisu bili voljni za, ovu, za ovaj instrument i zato što je to bilo e, i e, transnacionalna inicijativa direktiva, ali ne smijemo ovdje isključiti domaća poduzeća, jer u suprotnom ćemo imati doista veliku e, rupu u ovom sustavu. I druga važna stvar koju je bilo jako korisno razjasniti jeste da e, u primjeni načela UN-a za poslovni sektor nije uopće kontradiktoran s ovim postupkom e, o takozvanim obvezujućim uvjetima jer i u tom okviru se e, može raditi na e, obveznoj dubinskoj kontroli i e, pravdi. Što se tiče mandata, neki su od nas shvatili da Europska unija nije još dala mandata za pregovore E sad, ne možemo pregovarati i biti konstruktivni ili destruktivni ukoliko nemamo mandat. Tako da se nadam da se radi na tom mandatu. I za kraj, ono što želim reći kolegama iz INTA, kojem također pripadam, je da mislim da postoji određeno postupno zagrijavanje u radu na ovoj inicijativi unutar INTE, tako da mislim da možemo biti sigurni da će nam se kad tad pridružiti. Hvala. Sve ovo što se mandata tiče, dobro, ovdje nam je raskložbensko djelovanje koje je nadležan za ovo. Imamo Marka Giacominija iz Euroslužbe djelovanje koji nam možda može reći kako stoji situacija s mandatom i što se događa unutar država članica Europske unije. Hvala predsjedateljice. Dopustite najprije da kažem da Europska unija radi s partnerima diljem regije kako bi se provela e, smjernice UN-a za čuvanje ljudskih zaštitu ljudskih prava, to je referentni tekst i stalni podsjetnik da moramo poštovati zakonski obvezujuće norme. Pa riječi još e, o podršci Europske unije o, i na razini Europske unije drago nam je vidjeti da Europska radna skupina sudjeluje na brojnim e, smislenim razmjenama informacija i napretku. Na primjer, 17.5. E, sudjelovali smo na konferenciji radne skupine UN-a o dionicima za e, dubinsku kontrolu i imamo izvješće iz 2016. o ljudskim pravima i o ostvarenju o rješavanju problema, a to je predstavljeno na 38. zasjedanju UN-a. Oh, UNHCR pruža dobre preporuke za dobar napredak i Europska komisija će predstaviti izvješća na sljedećem zasjedanju vijeća i na dionicima je da to na najbolji mogući način iskoriste. Stoga Europska unija u potpunosti podržava rezoluciju sa 38. vijeća za ljudska prava koju su predstavili Argentina, Gana, Norveška i Ruska federacija o odgovornostima i rješavanju sporova. Važno je da Europska E, Europski parlament podrži ove instrumente koji su od velike koristi u napredovanju po pitanju e, rada UN-a. Što se tiče pravno obvezujućih e, principa, Europska unija ne protivi se raspravi o mogućim pravno obvezujućim instrumentima i sudjelovali smo na zadnjem eh, radu međuvladine aktivne skupine. Bili smo najaktivnija strana eh, i tako da se ne slažemo s time da Europska unija ne sudjeluje aktivno u postupku, naravno. Ne slažemo se niti s tim da je to sudjelovanje bilo destruktivno. Imali smo neformalne konsultacije 14. lipnja 2018. godine. Samo četiri države su se bavile ključnim pitanjima i to je potvrdilo našu analizu da e, ovo e, da se ovome ni u UN-u ne pristupa na adekvatan način, tako da e, treba riješiti neke ključne probleme. Stoga smatramo da treba da bi trebalo držati zasebne konzultacije kako bi se riješilo ovo pitanje postup, samog postupka. Dogovor o postupku trebao bi biti transparentan e, koji je ključnog značaja. To se može napraviti putem e, rezolucije HCR-a, zakon nastavak međuvladne skupine Ovo će također biti i jako dobro došlo da se uspostavi pravedna, pravedne, e, jasne rokove znatno prije zasjedanja i na taj način bismo napravili korak u pravom smjeru. Bivši poslanik Lang e, i predsjedatelj skupine rekao je da će taj nacrt dokumenta biti distribuiran četiri mjeseca prije zasjedanja, dakle 15. lipnja, ukoliko četvrto zasjedanje smatramo E, početak, a 15. listopada bi trebao time predsjedati Ekvador, ali još nismo dobili taj e, dokument. E, pitamo se zašto Ekvador još to nije uputio. A što se tiče sada stava Europske unije, mi smo svjesni različitih stanovišta koje su izrazile države, poslovna zajednica, sveučilišna zajednica i drugi. Dakle, ovaj razgovor, je, ovaj dijalog jako je važan i ukazuje na kompleksnost pitanja. Kao što smo rekli nekoliko navrata, imamo potrebu za daljnjom analizom koji bi najbolji bio način da se pravno rješava ova pitanja. Dakle, bolje da se radi na boljoj prevenciji zloporaba i pomaže e, žrtvama kada dođe do zloporaba. Dakle, imamo dubinsku raspravu sa komisijom i državama članicama glede ovog kompleksnog pitanja i aktivno se radi na ovom dosijelu već nekoliko godina i intenzivno se radi od strane Europske delegacije država članica. Već 14 država članica usvojilo je e, nacionalni akcijski plan. Radi se na nacionalnoj razini sa dionicima i poslovnim sektorom i ljudskim pravima. Ovo je gore nego bilo koje od drugih, e, ovo više nego bilo koje od drugih regija na svijetu. Imamo e, veliko zakonodavstvo i u Europskoj uniji na, državama, na razini država članica kako bismo E, radili na tome. 11. lipnja imali smo više dionički sastanak sa nevladnim organizacijama, borcima za ljudska, zaštitu ljudska prava, pojedinim poduzećima, sindikatima i drugima kako bismo imali feedback i to sve jasno e, analizirali. Sada radimo s ciljem da razvijemo zajednički stav i formalno ćemo moći predstaviti rezultate toga svega Europskom parlamentu. Dakle, Europska unija je posvećena nastavku diskusije u format koji treba odrediti i tražimo održivo rješenje na postojeće jazove. Što se tiče vašeg pitanja o mogućem mandatu, morali bismo najprije imati nacrt e, teksta kako bismo mogli e, donijeti odluku, odnosno stav po tom pitanju. Hvala. Čini se da moramo još odraditi dosta domaće zadaće kada se radi o uključivanju država članica, ne samo e, Europske služba za vanjsko djelovanje. Ona može predvoditi samo ako ih pokreću države, ako ju pokreću države članice. U redu, onda predlažem da sada sve ostane na tome, da usvojimo tu usmeno pitanje i zatim se možemo onda u srpnju vratiti na ovo pitanje kada ćemo glasati o usmenom pitanju. Hvala vam iz SVD-a. U redu, onda prelazimo na točku broj 9. Dakle, krenut ćemo sa glasanjem. Prvo glasanje je vrlo jednostavno. Glasat ćemo o usmenom pitanju i to pojedinačnom glasanju. To je glasanje o ovom obvezujućem instrumentu eh, EU o kojem smo prvo raspravljali. Glasanje je otvoreno. screen. Oh, I Has everyone voted? Not everybody has voted. So... Jesu li svi glasali? Da, svi su glasali. Glasanje je završeno. Vote. Yeah. And so the oral question has been... Usmeno pitanje je usvojeno. Hvala vam, dragi kolege. Onda možemo prijeći sada na točku broj 10. Mikrofon je isključen. Sorry, item 10. Isprike točka broj 10, dakle transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju šume. To je dugačko glasanje zato što moramo glasati o našim amandmanima, a i o amandmanima drugih odbora. Prije nego što krenemo s glasanjem riječ ću dat našoj izvjestiteljici Heidi Hautali. Hvala ti lijepa Linda. Imali smo dosta konstruktivan proces koji se temeljio na konsenzusu i većina amandmana, njih skoro 200 amandmana, su više bila usmjerena na to da se nešto specificira, pojasni, da se doda nekoliko amenata koji su nedostali. Dakle, nismo imali e, pravog razolaženja o mišljenjima kada se radi o tim amandmanima i stoga mislim da smo dosta lako izradili kompromis amandmane, te se nam da će kolege biti zadovoljni s time. To izvješće će biti dosta dugačko, ali čini mi se da postoji sada i potreba za tim izvješćem, pa i zbog toga što možemo očekivati da će Europska komisija sada pokrenuti istinske konzultacije kako bi se usvojila Europska strategija o deforestaciji i degradaciji šuma. I posebice bih zahvalila osobama koji su izrađivale nacrt u odboru Envi, to je gospođa Konečna, a i gospođi Areni iz odbora INTA jer smo imali doista dobru suradnju i nadam se da ćemo svojim glasanjem onda i usvojiti snažan dokument. I naravno to je povezano i sa onom e, prethodnom točkom u nekom smislu, dakle kada se govori o šumarstvu. U redu. Onda ćemo preći na glasanje. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1, 2, 1 za protiv sužani usvaja se. NV6 za protiv suzdržani usvaja se. NV8 za protiv suzdržani usvaja se. NV12 za protiv suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na amandman 69 za protiv suzdržani Provjerit ćemo 169. amandman, mislim da se usvaja. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se s velikom većinom. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 95. amandman za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Inta 2 za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Inta 3 za? protiv, suzdržani, usvaja se. 1.1.6 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV32 za, a ne, tamo se ne razmatra. 1.2.2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1.5.9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjer 86. amandmana, otvaram glasanje. Mislim da će dosta velika većina biti za jer su svi glasali, glasanje je završeno. Usvaja se, ali ne sa onoliko velikom većinom kao prošli put. Da, rezultat je bliži. 12. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. NB15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za. Imamo samo dva zapravo u tom nizu. I dok to pokušam riješiti, možemo li se složiti da ćemo napraviti NB INTA do 23 skupno? Da, Hajde, autor kaže da, onda skupno za sve te amandmane, protiv, suzdržani. Svi amandmani se usvajaju. Hvala vam na učinkovitosti. 99. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 110 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio se ne razmatra. 111. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 1-1-2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera 112. amandmana, otvaram glasanje. Mislim da je amandman odbijen, Bogdane, da, nažalost, jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno, odbija se. NV25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 157. amandman u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv suzdržani usvaja se. nv 17 za, protiv suzdržani usvaja se. INTA 17 za, protiv suzdržani usvaja se. 115. amandman za, protiv suzdržani usvaja se. 129. za, protiv suzdržani odbija se. 130. za, protiv suzdržani odbija se. 1-3-1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1-3-2 za, protiv, sužani usvaja se. 1-3-3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1-3-4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1-3-5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1-3-6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 137 je isti, 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. 139 se ne razmatra, zatim 140 je dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Pa se drugi dio onda isto tako ne razmatra. 141 za, protiv, suzdržani, odbija se. LG43 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 20 za, protiv suzdržani usvaja se. 120. amandman za, protiv suzdržani usvaja se. 21. kompromis amandman za, protiv suzdržani usvaja se. 150. amandman za, protiv suzdržani usvaja se. 151. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 151. amandman. Glasanje je otvoreno. Mislim da se usvaja. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Da, usvaja se s istom većinom. Inta 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. nb 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. kompromis amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 168 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 180 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 172 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. kompromis amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 28 za, a, u dva dijela. Prvi dio tog amandmana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio 28. amandmana iz Envija za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera 26. kompromisnog amandmana, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se s istom većinom 13 na 8 glasa. NB42 za, protiv suzdržani usvaja se. 179 za, protiv suzdržani usvaja se. 180 za, protiv suzdržani usvaja se. 182 za, protiv suzdržani usvaja se. 183 za, protiv suzdržani usvaja se. 189 za, protiv suzdržani usvaja se. 188 za, protiv suzdržani usvaja se. 190 za, protiv suženi usvaja se. To smo mogli skupno izglasati. Kompromis 27. Titko je za, protiv suženi usvaja se. Kompromis 28. za, protiv suženi usvaja se. Prelazimo na 123. amandman za, protiv suženi usvaja se. Envi 46 za, protiv suženi usvaja se. Inta 14 za, protiv suženi usvaja se. Inta 16 za, protiv suzdržani, usvaja se. 193. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman ne zapravo Inta 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Eto, sad smo došli već do uvodnih odredbi. Kompromis prvi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo još samo dva, nastavljamo. 80. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. amandman se ne razmatra. 63. amandman za, protiv, sužani, usvaja se. Kompromis drugi za, protiv, sužani, usvaja se. Možemo li onda idućih nekoliko skupno izglasati? 72 do 30. Slažu se s time svi? Ne. Onda ćemo ih podijeliti. 72 za, protiv suzdržani usvaja se. 25 za, protiv sužani usvaja se. 27 za, protiv sužani usvaja se. 28 za, protiv suzdržani usvaja se usvaja se 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći kompromis amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. za, protiv. Još jednom, 35. amandman, još jednom. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36. za,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 49. amandman za, protiv sužani usvaja se. 43. za, protiv služani usvaja se. 45. u dva dijela. Da provjerimo 43. amandman. Otvaram glasanje. Mislim sam da su socijalisti za. Ispričavam se, kaže predsjednica. Provjerit ćemo 43. amandman. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 45 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Drugi dio se ne razmatra. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, odbija se.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 Ne glasujemo o 60. amandmanu jer je to obuhvaćeno drugim. Kompromis 8. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Navodi. Možemo li skupno? Ne. Amandman 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći za, protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 6 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Provjerit ćemo šesti navod. Otvoram glasovanje. Close. Zatvoram. Usvaja se. Ista razlika kao i prije. Amandman sedmi za, protiv suzdržani usvaja se, osmi za, protiv suzdržani usvaja se, 9 za, protiv suzdržani usvaja se, 10 za, protiv suzdržani usvaja se, 10 za, protiv suzdržani usvaja se. 11. Onda ponovit ćemo 11. Ispričava se predsjednica, bila sam prebrza. 11 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbijamo, ali provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Has everyone voted? Vote's closed. Zatvoram. Odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I na kraju izvješće s izmjenama i dopunama pojmenično glasovanje. Zatvoram. usvaja se apsolutnom većinom. Bravo, Heidi Hautala. we have... U redu. Točka 11. Molim one koji odlaze da to učine u tišini. Imamo točku broj 11. To je vrijeme za pitanja. A pitanje je Enrika Guerrera. Neću ga pročitati. Ali riječ je o tome. Molim vas za tišinu. Ako želite razgovarati i imate pitanja, možete onda razgovarati izvan ove prostorije, a mi prelazimo na važno pitanje u točke 11. Dakle, riječ je o financiranju izbjeglica na pojasu gaze. To je pitanje za glavnu upravu EKO. Što se poduzima u rješavanju ove krize s obzirom e, na smanjenje financiranja. Ne znam tko je ovdje iz glavne uprave. Molim vas da se predstavite, nemam ovdje vaše ime. Molim vas. Moram inzistirati, ovo je važno pitanje o pojasu gaze. Molim vas lijepo. Ako ne želite slušati raspravu, ovo je važno pitanje, napominjem, molim vas da izađete iz prostorije. Ja sam Valentina De Bernardi iz glavne uprave EKO, voditeljica ureda za Irak i Palestinu. Evo nekoliko napomena kojima ću ocrtati situaciju, onda ću preći odmah na odgovor. Zabrinjava nas pojava sukoba u pojasu Gaze koji su započeli 13 ožujka i nastavljaju se. Kao što znate, ogroman je broj žrtava. Prema službenim brojkama 135 ljudi je ubijeno, a više od 14.600 je ranjeno, ne brojeći one koji su ranjeni prošlog petka. Nemamo službene brojke, ali prema neslužbenim brojkama riječ je od otprilike dodatno 200 ranjenika. Neposredne potrebe su naravno zdravstvena skrba, ali to će imati dugoročne posljedice na e, cijeli sustav uprave u Gazi, na civilno stanovništvo i ovi nedavni događaji se nadovezaju na tešku situaciju sa 11 godina blokade i nedostupnosti kritičnih usluga poput struje, vode i obrade e, zbrinjavanja otpada i ljudi su u vrlo lošem stanju i zahtijevaju humanitarnu pomoć i to je doista stanje koje nazivamo nerazvojem i to moramo preokrenuti. Dakle, imamo smanjenje financijskih izdvajanja međunarodne zajednice koja je dovala do ove teže situacije na Gazi, tako da doista pozivamo sve međunarodne aktere i donatore na brzu reakciju. Evo da odgovorim na vaše pitanje što namjeravamo kako bismo se suočili sa ovom hitnom situacijom. Izdvajanja za humanitarno djelovanje Europske komisije iznose 21 milijun eura, od čega otprilike 70% je izvojeno za gazu i to je sada predmetom ugovora. U posljednjih nekoliko mjeseci humanitarna situacija se još pogoršala. Došlo je do sukoba svakoga tjedna sa tisućama žrtava i sada e, stambeni sektor već je na granici svojih kapaciteta zbog krize sa električnom energijom i zbog blokade, tako da je zapravo pred raspadom. Komisija je stoga odlučila u svibnju izdvojiti još dodatnih 3 milijuna eura humanitarne pomoći kako bi reagirala na najhitnije potrebe u u smislu zdravstvene skrbi i također pružanja sanitarnih usluga i vodoopskrbe. Potpora Gazi obuhvaća čitav niz usluga, dakle zdravstvo, e, sanitarne čvorove, e, stambenu situaciju i pripreme za krizne situacije. Sadašnja situacija je pod nadzorom glavne uprave EKO i njezinih partnera na terenu. Od 2007. godine Europska unija je izvojila 270 milijuna eura humanitarne pomoći za gazu. Vi ste poslali pitanje o tome hoće li se izdvojiti posebna sredstva za sadašnju humanitarnu krizu. Kao što sam već spomenula, e, u svibnju smo izvoli dodatnih 3 milijuna eura i stalno nadziremo situaciju kako bismo mogli fleksibilno reagirati. I naravno, ako to bude potrebno, naravno u svjetlu takvih potreba razmotrit ćemo izdvajanje dodatnih sredstava. Pitate hoće li Europska komisija fleksibilizirati svoje unutarnje mehanizme kako bi omogućila bolju raspodjelu sredstava i povezati razvojnu i humanitarnu pomoć pa zbog e, trajne prirode ove krize i nedavnih političkih kretanja treba ojačati sinergije između humanitarne i razvojne pomoći naše strategije u Palestini i to je od e, ključne važnosti za nas ako želimo osigurati učinkovitost e, naše pomoći, a istovremeno zadržati i održivost rješenja dvaju država. U posljednjih nekoliko mjeseci službe komisije sve uže surađuju tako da možemo uskladiti našu pomoć i postići veće učinke na naročito kada je riječ o zaštiti najranjivijih skupina u Gazi koje ovise o našoj pomoći i suočavaju se sa sve većom nezaposlenošću i siromaštvom. Glavne uprave Econier na razini direktora su organizirale posjetu u tom području u Veljači. Pitali, se hoćemo li izdvajati više za e, URU za sadašnje razdoblje, pa URU-2 financira krize i to postiže i značajan učinak na milijune izbjeglice u Jordanu, u Siriji, Libanonu i na, e, na zapadnoj obali i to dovodi do sve veće nestabilnosti na e, području te regije i zbog toga je Europska komisija poduzela koraka kako bi se suočila sa ovim teškim okolnostima i e, povećala izdvajanja za 2018. godinu u iznosu od 82 milijuna eura do kraja veljače koji će se u e, potpunosti isplatiti, dakle 100%. Osim toga, kao izvanredna mjera uprava je uzajamnog fonda za Europsku uniju i Siriju i izvojila dodatna sredstva od 8 milijuna kako bi pomogla preseljenju e, izbjeglica iz Libanona i Jordan kao e, u partnerstvu sa UNVOM i također smo izvojili dodatnih 3 milijuna eura za daljne programe. I to je doprinos iz našeg instrumenta za e, susjedstvo koji je to ukupno povisio na 100 milijuna eura. Podupiramo također i hitne programe URMBE i pružamo sklonište raseljenim izbjeglicama. 2018. godine komisija je podržala također i pružanje liječničke pomoći URMBE sa 2 milijuna eura i Europska unija je dalje spremna pružiti potporu i politički i financijski Urumbi. U lipnju 2017. godine imamo zajedničku izjavu između Europske unije i Urumbe koja daje okvir našoj političkoj i financijskoj potpori ovoj agenciji i također njihovim naporima u smislu reformi što pokazuje da se stalno zalažemo za pomoć i to ne samo ove godine nego i u budućnosti. 2017. godina komisija je izdvojila 106 milijuna eura za Urumbu i Europska unija i njezine zemlje članice su najveći pružatelji pomoći palestinskim izbjeglicama. U ovom trenutku nismo u stanju povećati svoje napore i e, nadoknadati rezove SAD-a, ali utvostručili smo napore kako bismo uspostavili kontakt sa donatorima, naročito zemljama članicama, kako bi one povećale svoju potporu ovoj agenciji. Hvala vam. En primer lugar, quiero... Guerrero želi postaviti pitanje. Pa želim zahvaliti kolegici na odgovoru koji je bio vrlo opširan e, sa nizom podataka i vrlo sveobuhvatan. Što nije često slučaj kada je riječ o odgovorima komisije. No ipak u ovom slučaju čuli smo dosta opsežan odgovor. Koji je razlog za ovo pitanje? Imao sam sasana kao izvjestitelj za humanitarnu pomoć sa predstavnicima UNVE iz Brisela. I oni su mi rekli, kao što smo i čuli u odgovoru komisije, da su posljednji sukobi uzrokovali 14.000 ranjenih, mnoge od kojih imaju prijelome, dakle koji zahtijevaju i operacije. I to je dovelo praktički do sloma zdravstvenih službi na Gazi. Tako da je e, predstavnik UNV zatražio izvajanje 10 milijuna eura u narednih nekoliko mjeseci nakon tog sastanka, a to je bilo prije nekoliko tjedana. Stanje na Gazi sada neće ulaziti u dugoračne političke aspekte razloge za krizu u ovom području je otežano ovom kaznom koju je nametnuo SAD u obliku smanjenja pomoći. Jasno mi je da je situacija u Gazi zapravo takva da je to zatvor na otvorenom e, gdje ljudi žive u vrlo teškim okolnostima i hitno im treba humanitarna pomoć. Tako da mi je drago da je komisija preuzela na sebe odgovornost da ispuni ovaj jaz koji je nastao povlačenjem e, SAD-a dodatnom pomoći. Zanima me još nešto, odnosno kako kontaktirate sa Orvom kako bi odgovorili na hitne potrebe koje nastaju uslijed krize, koja je veza između komisije i urnve. I Sorry, Annie Leitz has asked for five. I didn't see. Annie Leitz, Annie. Thank you very much. Just briefly, I negotiated the text which went uh, cross-border from ECR to GUE um, to, uh, to... Obavijest prevoditelja. Danas je 21. dan naših uh, prosvjednih akcija uprava i dalje ne pokušava riješiti sukob. Naprotiv, nakon osam mjeseci razgovora s radničkim vijećem, glavni tajnik zauzeo još oštri stav. Stoga, kao što je najavljeno, nećemo dopustiti